darf sie bitten platz zu nehmen. smijem li vas zamoliti da sjednete na svoja mjesta? Sljedeća točka dnevnog reda je E, rasprava oko ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka. Ishod pregovora je tema.